Okay, colleagues. Okay, colleagues, I think we... Uvaženi kolege, mislim da možemo započeti sastanak. Lijepo vas molim da zauzmete mjesto. Prije svega želim e, vas lijepo pozdraviti. Nadam se da ste se dobro odmorili, da ste se opustili ovo ljeto i nadam se da nemate sada osjećaj nakon četiri dana da niste ni bili na godišnjem odmoru. Nadam se da su se i konferencijski prevoditelji također odmorili tijekom ljetne stanke. Ovo je naš prvi sastanak DVA u ovoj školskoj godini, da to tako kažem. E, sastanak će biti kratak, Glavni nam je zadatak da glasujemo o izvješću o proračunu i izvješću o klimatskoj konferenciji. Dakle, kao prvo možemo li svojiti dnevni red bez izmjena? Hvala lijepo. Imam samo nekoliko priopćenja prije nego što prijeđemo na glasovanje. Svi znamo da je ovo Evropska godina razvoja i parlament, e, odnosno e, glavna uprava za informiranje je izradila ovaj letak o Europskoj razvojnoj godini i možete ga dobiti na svim službenim jezicima. E, dakle, to možete pronaći na trećem katu ASP-u i tamo možete pronaći, e, dakle, tamo se, gdje se distribuiraju dokumenti možete pronaći na svom jeziku, nažalost nemamo i na luksemburskom jeziku. Tamo možete pronaći primjerke koje možete onda proslijediti, proslijediti i u vaše zemlje. Zatim isto tako imamo jedan, e, jedan tematski letak E, iz Rujan. Tema je demografija i migracije, kao i obično e, publikacija na engleskom jeziku, ali možete je pronaći i online u PDF formatu te na međuinstitucionalnoj web stranici IDEA da kako ova kriza, izbjeglička kriza sada je u središtu naše pozornosti. Ja osobno mislim da bismo trebali učiniti mnogo više. Razgovarali smo već ranije o migracijskoj politici, no s obzirom da su se neki kolege pitaju što komisija radi i što je sa humanitarnom pomoći, ja sam zatražila od glavne uprave EKO da nam dođe objasniti što komisija namjerava učiniti kako bi pomogla ovoj izbjegličkoj krizi iz e, sredstava namijenjenih humanitarnoj pomoći. Dakle, to, o tome ćemo razgovarati na sastanku e, u rujnu. Nadam se da se svi slažete s time. Isto tako želim reći da su koordinatori zatražili da se stavi jedna točka na dnevni red plenarne sjednice u rujnu. Riječ je o održivim e, razvojnim ciljevima, dakle održane konferenciji u Njorku. Kao što znate, mi ćemo putiti zaslanstvo u Njork na tu konferenciju. Riječ je o iznimno važnom događaju za naš odbor i u rujnu će dati izjavu komisija e, vezano uz pripreme Europske unije za sudjelovanje na tom sastanku na vrhu. To će biti 19. rujna u srijedu. Povjerenik Mimica, nažalost, neće moći biti prisutan 19. rujna, budući da ide na službeni put u Afriku. On će dakako biti u Njurku, tako da bi mogao doći 24. rujna na sastanak našeg odbora i reći će nam e, kako idu pripreme za summit. Istoga dana e, ćemo imati još nešto, mi nastavimo potaknuti suradnju s nacionalnim parlamentima kako bi se više govorilo o održivim razvojnim ciljevima, Njemački Bundestag nam je priopćao da bi njihov odbor za razvoj e, želio doći u Brisel kako bi s nama kako bismo e, održali raspravu na tu temu i dakle kontakt je uspostavljen krajem srpnja. Tako da predlažem da to stavimo na dnevni red, da imamo dakle na dnevnom redu e, održive razvojne ciljeve, da pozovemo njemački, predstavnike Njemačkog Bundestaga, da kako možemo e, dati e, mogućnost predsjedniku njihovog odbora za razvoj da sudjeluju s nama u raspravi. Nacionalni parlamenti bi trebali također pratiti e, primjenu ovih ciljeva, dakle to će biti isto tako u rujnu, u poslijepodnevnim satima. I sada prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to su priopćenja komisije. Na prethodnom sastanku smo već najavili da će nam se pridružiti William Neal. Peter Craig McQuay e, napušta komisiju. E, Peter Craig je inače bio e, osoba s kojom smo kontaktirali u komisiji dugi niz godina, međutim on sada preuzima novu dužnost u komisiji, zamijenit će ga William Neal. To smo već najavili, međutim William će raditi u kabinetu povjerenika Vela. Tako da E, je ovdje Pat McCannigan. Možda bi ona htjela nešto reći u ovom uvodnom dijelu. Hvala i zahvaljujem vama što ste mi dali mogućnost da vas informiram o našem radnom programu za 2015. godinu i o radnom programu za 2016. godinu e, koji komisija još nije usvojila. Dakle, u ovoj fazi mogu reći da su dvije glavne inicijative za 2016. godinu. E, provedba e, programa za 2013. godinu. Mi isto tako moramo analizirati unutarnje i vanjske aspekte provedbe toga programa. Osim toga, očekujemo da će to dovesti do revizije Europske politike za razvoj mi smo obavili e, javne konzultacije, nam predviđamo, namjeravamo obaviti javne konzultacije u prvom tromjesečju 2016. Prva inicijativa 2016. godine e, bit će vezana uz e, razdoblje nakon Kotonua i jedan dokument i konzultacije pokrenuli smo konzultacije i namjeravamo donijeti taj dokument u 10. mjestu 2015. godine i također smo iznijeli neke preporuke Isto tako smo predvidjeli da ćemo tijekom 2016. godine imati jednu inicijativu e, reforme sigurnosnog sektora i e, sigurnosti u proljeću 2016. godine. Također radimo na reformi sigurnosnog sektora i e, mi vjerujemo da će to biti pitanje koje će zanimati članove odbora 9. Što se tiče ostalih inicijativa, dakle to se uglavnom odnosi na 2015. godinu, E, dakle, to će biti jedan interni dokument. Imamo neka zanimljiva pitanja kao što je rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, e, transformiranje života žene i djevojčica e, u razdoblju 2016. do 2020. To ćemo uskoro donijeti kako bismo omogućili pomake u tom području. U tom okviru bismo trebali omogućiti i definirati načine e, kako dakle pomoći ženama i djevojčicama da postignu te ciljeve. Imamo još jedan interni dokument o mobilizaciji inicijativa za financiranje razvoja. Ova inicijativa će doprinijeti jednom dosljednijem pristupu u okviru PCD-a i u podizanju vidljivosti rada Europske unije u međunarodnom kontekstu. Dakle, sve ono što Evropska unija već radi na tom području. Ovaj interni dokument omogućit će komisiji da razvije nove inicijative u kontekstu borbe protiv nezakonite financijskih prijevara i povećanje dosljednosti postojećih politika Evropske unije u odnosu na trećim zemljama. To će se vjerojatno donijeti u trećem ili četvrtom tromjesečju 2015. dakle tijekom ove godine. Također namjeravamo izdati jednu publikaciju do kraja ove godine e, dakle koja se odnosi na rezultate europskog okvira za rezultate. E, to bi trebao biti sastavni dio e, godišnjeg izvješća o razvoju E, dakle, to ćemo još e, namjeravamo izdati do kraja godine. I zatim, tijekom 2016. na samom početku imat ćemo E, dvogodišnje izvješće o obvezama u području prehrambene politike. Želimo povećati učinkovitost intervencijskih mjera Europske unije i izvijestiti Europski parlament i države članice o obavezama u tom području. E, to namjeravamo donijeti početkom 2016. godine i na kraju još jedna najava Dakle, to je bila zadnja inicijativa koju sam vam, e, o kojoj sam vas htjela izvijestiti. Zahvaljujem vama i zastupnicima. Hvala. E, možda to možete proslijediti kolegama i u pisanom obliku, jer mislim da ste nam dali mnogo korisnih informacija. E, kolega Görens. Da, to sam upravo htio zatražiti. Evo, to bi bio moj zahtjev. Hvala, vidim da ima mnogo inicijativa. E, rado bismo o tome izvijestili i ostale kolege. Mislim da bi bilo, da nam je bilo vrlo korisno ovo čuti na samom početku rada u odboru. E, sada glavna uprava EKO, imate li i vi neku izjavu? Gospodin Streter, hvala lijepo. Ja bih vam želio izvijestiti da smo jučer usvojili jedno priopćenje u susret Svjetskom komunitarnom samitu globalno partnerstvo za učinkovito djelovanje humanitarno djelovanje. Taj tekst smo proslijedili vašim službama. Ovo priopćenje se tiče konsenzusa o humanitarnoj pomoći u Europskoj uniji. Tu se definiraju naše vizije i ciljevi e, u redefiniranju ovoga područja, a o tome će biti riječi na samitu u, u Istanbulu. Tu su i neke konkretne preporuke e, koje bi koje bi, za koje bismo htjeli da se usvoje na sastanku na vrhu. Ako želite možemo vam predstaviti to priopćenje na, e, sljedećim, na nekom od sljedećih sastanaka i možemo nastaviti raspravu o tome uoči e, održavanja sastanka na vrhu. Da, ta, to priopćenje je iznimno važno. Sigurno bi kolege htjeli više čuti o tome. Kolega Geren nije sada ovdje, on je naš koordinator za humanitarnu pomoć. Vjerujem da ćete s njime stupiti u kontakt. Imate li neka pitanja vezano za ovo priopćenje glavne uprave EKO? U redu, hvala lijepa. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je glasovanje o e, novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu. Sastanak HOP-a će biti odlučujući za, e, za ovo područje, to je velika međunarodna konferencija i naš odbor mora dati svoj doprinos čitavom procesu. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, možda će kolegica Zaborska htjeti uzeti riječ u svojstvu izvjestiteljice. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Želim samo zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni kao i tajništvu na pomoći. Imali smo vrlo dobru suradnju. Hvala. Hvala, znam e, koliko je teško sve pripremiti i to odmah nakon ljetne stanke. E, hvala vam na uloženom trudu. Mislim da ćemo najprije e, testirati uređaj za glasovanje. Molim vas da pritisnete neki gumb da vidimo da li sve funkcionira. Zatvorit ću glasovanje. Jesu li svi glasovali? Gospodin Šefler, e, bojim se da nemam karticu za glasovanje. Nemam karticu. Imate glasačku karticu? Da, zato sam podigao ruku da vas na to upozorim. U redu, dakle, imamo jedan viška, jedan glas viška za socijaliste. Imamo jedan glas viška. Ako imamo samo jednu osobu, onda nema veze. Ako imamo više, više zastupnika bez glasačke kartice, onda bi to bilo kompliciranije. Mislim da neće biti da glasovanje neće biti sporno. Dobro, znači imamo neka kompromisne amandmane. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Prelazimo na peti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjeru. Peti kompromisni amandman. Otvaram glasovanje. Ne, ispričavam se. Deveti amandman. Glasujemo o devetom amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 12. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Usva se. 13. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Usva se. 16. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 17. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi kompromisni amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. amandman, ispričavam se, 22. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, napravit ćemo provjeru. 27. amandman, otvoram glasovanje. zatvorom glasovanje. A, gospodine Šofle, e, sada sam ipak pronašao karticu. Pojavila se odjednom. Dobro, znači glasovat ćete. Ovo se odbija. Ovo se odbija. 28. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 42. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 45. na četvrtoj stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. za? protiv, suzdržani, odbija se. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim glasujemo o čitavom izvješću. To elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 19 za, nitko nije glasovao protiv, imamo dva suzdržana glasa. Zahvaljujem kolegice Zaborskoj i svim ostalim i ovo ćemo proslijediti odboru Envi. Zatim sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 5, glasovanje o proračunu. E, mi smo izradili izvješće za odbor za proračune. Imamo čitav niz točaka o kojima treba glasovati. Izvjestiteljica je Arne Lic koja nije danas prisutna. Mm, dakle, prije glasovanja ne želite ništa reći, onda možete odmah, odmah ćemo prijeći na glasovanje. Ovdje je nešto kompliciranija sada situacija. Aha, ipak imamo brojeve. Nešto su brojevi duži. ćemo zadnje brojke. 44. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 45. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 46. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 47 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 5700 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5731, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 01, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 02, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 03, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 04, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 0,5 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 0,6 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 0,7 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 36 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 ovo se ne razmatra. Idemo dakle na 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 09, odnosno ne razmatra, 10. Dakle, 5710. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 14. Tko je za? Protiv? suzdržani usvojeno 15 koje je za protiv suzdržani usvojeno 16 za protiv suzdržani usvojeno Trideset dva za protiv suzdržani usvojeno Usmeni amandman jedan izvjestitelja. Izvolite, kolegice Hojbuk, imate riječ. in Deutsch. <laughs> Ja, govorit ću na njemečkom. Imala bih jedno pitanje. Mi smo zapravo o to govorili da ćemo glasovati samo onim pilot projektima koje je e, komisija pozitivno ocijenila. A sada imamo četiri e, projekta koje je, kojima je komisija dala negativnu ocjenu. E, tako da nije jasno o čemu trebamo glasovati. I don't know. I mean, it's on the voting list. To je na glasačkom popisu sada i o tome moramo glasovati. Tko, kome se ne sviđa glasovat protiv. može bilo dobro da smo o tome držali jednu formalnu raspravu, ali ovdje moramo učiniti ono što je na popisu. Moramo glasovati. Želim vas obavijestiti da su ovo projekti koji su već u tijeku, i zato su oni ovdje. Dobro, dakle to nisu novi projekti, oni su već odobreni u prethodnom razdoblju od strane komisije. Onda ćemo glasovati, dakle, usmjeni amandman jedan tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim usmjeni amandman dva tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30, 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani. Provjerimo, provjerimo. Otvaram glasovanje. Yeah, vote is open. I, I do not know why we are voting. Ne znam zašto glasujemo protiv kolege, ali to je tako na listi. Okay. So the vote, the vote is closed. Glasovanje je e, zatvoreno. To je usvojeno. A socijalisti se pitaju zašto glasujemo protiv kolege. Amandman 25. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Usmeni man tri tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. 22 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, 19, 30 i 40, znači zajedno tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. nema konačnog glasovanja. Hvala kolegici Arne koja nam je pomogla da pripremimo glasačke popis. To je kraj današnjeg glasovanja. Idemo na točku broj 6. Rasprava o proračunu. Kao što sam već rekla, Arnelica nije tu. Ona je izradila mišljenje na ovo izvješće. Tu će kolega Neuser preuzeti riječ u ime odsutne kolegica. Hvala lijepa. E, želio bih ispričati kolegicu Ane Lic. E, ona je danas u gradu iz kojeg potječe zato što je e, njemački ministar razvoja Gerd Müller u posjeti njezinom gradu a jako je važno održavati veze i sa nacionalnim parlamentom, a i nacionalnom vladom. Ona mi je zamolila da kažem nekoliko riječi i iznesem neke naglaske. Ni u slučaju ne smijemo prihvatiti smanjenje proračuna koje je predložilo vijeće. I zato se većina izmjena uglavnom odnosi na ponovno uvođenje stavke koje je predložila komisija za proračun. E, pratili smo situaciju u zadnjih nekoliko tjedana i očito je da izbjeglička kriza poprima nevjerojatne razmjere. E, zato je potrebno e, predvidjeti više sredstava za migracije, azil i humanitarnu pomoć. Ta sredstva trebaju se koristiti za mjere kako bismo suzbijali uzroke migracija, a isto tako kako bismo na odgovarajući način organizirali putove migranata e, u zemlje u razvoju. Osim toga, e, trebamo predvidjeti dodatnih 60 milijuna eura e, za mjere obrazovanja u izbjegličkim kampovima. Na taj način trebamo spriječiti da dođe do izgubljene generacije. Trebamo pružiti pomoć mladima i djeci E, budući da oni e, tijekom bijega iz zemlje nemaju mogućnost sudjelovati u obrazovanju. Inače podržavam e, ono što je navedeno u izvještaju kolegice i zahvaljujem na jako dobroj suradnji sa izvjestiteljicom. Hvala vam. Otvaram raspravu u ime klubova. Izvolite, zastupnik Štir. Madam Chair. Hvala vam. Naš izvjetitelj u sjeni Joakim Celer nažalost također danas nije bio u mogućnosti doći. On je na sastanku predsjedništva ipp a p-a u Katovicama. U njegovo ime također želim čestitati kolegici što je izradila ovo mišljenje i što šalje odgovarajuću poruku, naročito zato što dovodi u vezu da je ovo, koje je jako jasno u mišljenju, to je veza između migracijske krize i potrebe da se zadrže, odnosno eventualno povećaju sredstva za razvojnu pomoć. Kada smo na plenarnoj sjednici raspravljali o migracijskoj krizi, Često smo čuli da su razvojne politike dio rješenja, međutim, kada se dođe do rasprave o proračunu, ono čemu svjedočimo su rezovi, to pokazuje nedosljednost. Mislim da je poruka koju trebamo poslati iz našeg odbora ta da to nećemo prihvatiti. To je glavna linija u ovom mišljenju i ono ima potporu EPP-a. Osim toga, zahtjev da se doda 26 milijuna za obrazovanje u izbjegličkim kampovima je u skladu sa prioritetima o kojima smo raspravljali prije ljetne pauze. To je nešto što je izuzetno važno. Također pozdravljam odluku da se ovo uključi u mišljenje. Hvala vam. Hvala. Charles Görens, izvolite. Euh, Hvala predsjedateljice. Želim vas e, izvijestiti o jednoj informaciji koja dolazi od komisije koja je najavila da će staviti na raspolaganje jednu milijardu kako bi se pomoglo afričkim zemljama u kontekstu izbjegličke krize. Imam jedno pitanje, je li ta, taj podatak točan? I drugo, e, alternativno, odakle bi mogao doći novac iz Europskog razvojnog fonda ili pak komisija namjerava otvoriti novu proračunsku liniju i hoće li to zaživjeti od 2016. godine, je li to moguće? Dakle, zanima me e, hoće li komisija, e, što će učiniti vezano s doprinos onih država članica koje imaju zadršku vezanu uz obvezu koje su preuzete i koje ponovno obnavljaju. Moram zamolit ću komisiju da intervenira na kraju ove rasprave. Sada kolegica Hojbuk ima riječ i onda ćemo saslušati e, komisiju. Mich e, ganz i ja od srca zahvaljujem kolegici Anelic na ovom e, izvještaju. Mi u potpunosti podržavamo ovaj izvještaj i smatramo da sadrži bitne naglaske. E, proračunski prijedlog komisije predviđa samo neznatno povećanje sredstava, nekih 2%, a obzirom na postojeću krizu sa plaćanjima iz prošle godine koja još uvijek nije prevladana, moramo postaviti pitanje je li to dovoljno kako bi se podmirili svi preostali računi a unatoč tome e, vijeće značajno smanjuje sredstva. Mi to vidimo kao problem i smatramo da je dobro da je o tome riječ. Još jednom e, želim naglasiti i nadovezati se na ono što su rekli kolege Nojsel i Štir. E, smanjenje sredstava u području migracija nisu prihvatljiva i to upravo u vrijeme u koje imamo nezapamćen broj izbjeglica. Takva situacija nije bila od drugog svjetskog rata i zato smatram da je jako važno da ovdje budemo jedinstveni i ukazujemo na one najbolnije probleme. Osim toga, željela bih istaknuti da je ovo godina razvoja. U planu imamo uh, cilj od 0,7% koji još uvijek nismo ostvarili i stoga moramo poduzeti mjere kako bismo konačno ostvarili taj cilj. E, lijepo je to što vijeće barem želi povećati humanitarnu pomoć i taj prijedlog je bitno istaknuti. Zaštita od klimatskih promjena za zelene je također iznimno važna tema. Mi od srca podržavamo ono što je predložila komisija u smislu e, da se ukinu e, prijedlozi za smanjenje sredstava u ovom segmentu. E, još jednom zahvaljujem izvjestitelju na izvještaju i na suradnji i vjerujem da ćemo dalje uspješno surađivati. Hvala. Tolika. Hvala vam, zastupnik Frunculika. Hvala vam. Dame i gospodo, Evropska unija i Evropske zemlje se slučavaju sa jako teškom situacijom. Tu smo dovedeni mi u pitanje kada sagledamo ove migrantske valove, valove ljudi koji pokušavaju doći u Europu. I to će zasigurno obilježiti budućnost Evropske unije. pred ovom ozbiljnom e, situacijom prepunom izazova u Europi, Europska komisija, vijeće i parlament trebali bi usvojiti važne odluke. A istovremeno možda je došlo vrijeme da damo alarm radi nedostatka strategije i nedostatka vizije nekih naših vođa, s obzirom na našu budućnost. Kao što znate, ja sam jedan od zastupnika koji e, podržava jačanje Europske unije, jačanje ovdašnjih institucija, zato što nema drugog rješenja osim Europske unije za Europu. Zato iskreno ne razumijem kako vijeće namjerava smanjiti sredstva za humanitarnu pomoć upravo u ovom e, kontekstu tuge i nezapamćene krize s kojom se Evropa suočava. To bismo trebali, trebali se boriti pred toga svim sredstvima. A istovremeno se čini neki naši vođe, ljudi koji vode ova važna tijela Europske unije, da oni ne razumiju da bismo svim sredstvima trebali pokušati stvoriti sigurne zone u tim zemljama iz kojih migranti dolaze. To tako kako hoće humanitarnu pomoć, pomoć u hrani, ali i sigurnosna pitanja. Vrijeme je da Europska unija donese važne odluke kada je riječ o stabilizaciji područja na sjeveru Afrike i na Bliskom istoku, jer u suprotnom doći do velikih promjena na našem kontinentu kao i u Africi i na Bliskom istoku. Suočit ćemo se sa situacijama ako se ona ovako nastavi da će ona postati nepodnošljiva za naše vlade, naše građane i institucije. Bolje djelovati sad nego odgađati stvari. Zato vam predlažem i vama kolege da bismo trebali zajednički poslati jedan važan alarmni signal svim europskim institucijama u kojem ćemo naglasiti potrebu humanitarne pomoći i e, potrebu stvaranja sigurnosnih zona za izbjeglice jer je to jako važno za našu budućnost. Dakako o tome će se zasigurno održati vrlo važna rasprava tijekom e, sjednice u Strasburu, tu će sudjelovati svi politički klubovi i svatko će moći reći mišljenje o ovoj hitnoj situaciji za koju su također potrebne, slažem se s vama, hitne mjere. Ljudi stradavaju dok evo mi o tome danas razgovaramo. Ne vidim da se itko javlja za riječ. Tu je Europska komisija, postavljeno vam je pitanje od gospodina Gorensa, možda želite nešto reći. Tu je Vladislav iz DG Devka, Pierre iz DG Eka, ne znam tko prvi želi govoriti. Izvolite, gospođa Vladislav. Dobar dan, ja ću govoriti u ime glavne uprave Devko. Mogu samo potvrditi da postoji namjera da se e, da se osnuje jedan fond za Sahel u vrijednosti u visini od više od milijardu eura i bit će dakle doprinosa iz općeg proračuna iz fonda. Isto tako će biti moguće da svoj doprinos daju ostali donatori države članice. A ako imate još pitanje, možemo vam dati odgovor i u pisanom obliku. Pitanje je bilo odakle dolazi novac. Dakle, to nije iz proračuna devka, nego iz EDF-a. Jedno i drugo. Da, veći dio iz Evropskog razvojnog fonda, ali isto tako će biti i proračunske linije devka za tematske projekte ali zapravo će biti osnovan jedan fiducijarni fond, dakle to neće biti proračunska linija unutar proračuna. Imamo već fiducijarni fond, jedan drugi koji već e, funkcionira. I tu ima zapravo više sredstava iz različitih donatora, od različitih donatora. Hvala, gospodine Görens. E, čini mi se da ovdje uistinu imamo problema s komunikacijom. Doprinosi država članica su u padu. E, sada se najavljuje osnivanje novoga fonda. Dakle, zapravo se prazni jedna ladica kako bi se napunila druga, ali opći je trend smanjenje rashoda i izdvajanja za razvojnu pomoć. Htio bih da se u obrazloženje doda popis obećanja koje su dale države članice, članice i stvarne e, provedbe. Mislim da je to uistinu smiješno. Ja ne zamjeram komisiji nego državama članicama na njihovim postupcima. Da, e, morat ćemo amandmane i prijedloge i primjedbe podnijeti na pravom mjestu. Želi li komisija još nešto reći općenito o proračunu e, možda iz opće uprave EKO, humanitarnoj pomoći? Izvolite. E, Hvala lijepo što se tiče proračuna za humanitarnu pomoć i sredstava za obveze, to je u potpunosti usklađeno sa višegodišnjim financijskim okvirom. Dakle, glavna uprava EKO je vrlo zadovoljna trenutnim stanjem i zahvaljujemo odborima članova na iskazanoj potpori, posebno kroz amandmane koji su predloženi, a kojima će se omogućiti da naša glavna uprava ispuni obveze koje je preuzeo povjerenik Ide vezano uz obrazovanje i e, prelazak sa, na 1% sa 1% na 4% izdvajanja za obrazovanje do 2017. godine. Što se tiče sredstava za plaćanje, kao što znate, situacija je bila vrlo zahtjevna proteklih nekoliko godina, na zahvaljujući vašim amandmanima za 2014. 2015. i trenutnim prijedlogom koji predviđa, predviđa veću razinu sredstava za plaćanje, mislim da nam to daje razloga za optimizam, to je vrlo pozitivno i nam se ćemo u potpunosti uspjeti ispuniti svoje obveze. Hvala lijepa. E, u prošlosti se problem sastojao o tome da razina plaćanja i obveza nije bila na istoj e, razini. E, zahvaljujem kolegama iz odbora. Plaćanja su više, da, nego predviđena sredstva. Koliko vidim, Nitko drugi se nije javio za riječ. Kolegica iz Devka, još nešto, izvolite. Da, ja bih htjela u ime glavne uprave Devko zahvaliti izvjestitelju i članovima odbora Devko koji su izradili amandmane e, koji omogućuju to e, da sredstva za plaćanje budu na istoj razini kao i sredstva za obveze. 2013. godine imamo manjak kada je riječ o sredstvima za plaćanje. Ove godine smo već potrošili 40% raspoloživih sredstava, velik broj proračunskih linija već smo iscrpili primjerice za, primjerice za sigurnost prehrane i okoliš. Ove godine ćemo imati 623 milijuna eura neplaćenih računa, što će negativno utjecati na politiku zaštite okoliša i na krajnje korisnike. Kako bismo izbjegli i kako se ova situacija ne bi pogoršala, moramo osigurati dovoljno sredstava za plaćanje, te zahvaljujemo odboru Devku na potpori. U redu, hvala vam lijepa. Koliko vidim, nitko se drugi nije javio za riječ, tako da zaključujem šestu točku dnevnog reda. Prelazim na sedmu točku razno. Javlja li se netko za riječ pod ovom točkom? Ne. U tom slučaju informacija da je naš sljedeći sastanak 21. rujna. Zahvaljujem prevoditeljima, zahvaljujem svim kolegama na sudjelovanju u ovom vrlo kratkom sastanku. Hvala.